Mes chers collègues, je propose de commencer nos travaux et d'ouvrir la première séance. Dragi kolege, predlažem da počnemo s radom. Ovo je prvi sastanak našeg odbora u 2014. godini. Želim vam sretnu novu godinu. Većina nas se već srela, ne baš svi. Ovo će biti važna godina. ćemo važnu parlamentarnu aktivnost, puno političke aktivnosti. Nadam se da će vam privatni život i profesionalni život donijeti puno zadovoljstva. Vidjeli ste nacrt dnevnog reda. Za slučaj da nemate nikakvih primjedbi, smatrat ćemo da smo dnevni red usvojili. Predlažem da se pozabavimo najprije točkom dnevnog reda broj 15, dakle to je izvješće Đorđa Lajona Oprosti, radi se izvješću broj 16 i Vajla Kalfina koji je ovdje, dakle da izvješće Ivajla Kalfina broj 16 o e, trilogu sa, komisijom i vijećem vezan za Europsku investicijsku banku. Da, dakle, tu temu obrađujemo u skladu s člankom 70. Dakle, istovremeno kada budemo i glasali. Ja sam se o tome dogovorio s izvjestiteljem. To je dakle prva stvar koju sam htio reći. E, priopćenja predsjednika imate u našem biltenu jezike na koje se prevodi, na kojima se može govoriti na sastanku. Isto tako ovaj se sastanak prenosi putem interneta. Nadalje, htio bih vas obavijestiti da je parlament započeo s postupkom povremenog usvajanja sustava i e meeting elektronski sastanci. Možda ste ulazeći u ovu dvoranu vidjeli obavijest da ćemo uskoro prijeći na sustav i meeting. Drugim riječima, to znači da će sa sljedećeg saziva parlamenta sve funkcionirati tako što će dokumenti biti na internetu. Dakle, nećemo više imati dokumente na papiru. Sada krećemo u jednu eksperimentalnu fazu i e, koji god zastupnik želi sudjelovati u toj pokusnoj fazi, neka se javi kako bi se e, službe e, zato zadužene u parlamentu vam e, pomogle, obučile vas na koji način možete raditi na vašim kompjutorima i tabletima. Ja nisam osobno to provjerio, ali čuo sam da se sada zna uspostaviti liste za glasanje također u elektronskom obliku. Dakle, ako u jednom času možete pojaviti vam se za vrijeme glasanja na internetu sama indikacija trebate li dakle staviti plus ili minus prilikom glasanja. Naravno, e, dobro bi bilo s tim najprije eksperimentirati. <clears throat> Ali tko god se više zanima za to, neka se javi. Druga stvar, što se tiče rasporeda rada, predvidjeli smo sastanak odbora za proračun šestog proračuna, ali vrlo ja klub zastupnika Europska pučka stranka tada se sastaje u Dublinu na važnom sastanku kojem će se označiti, zapravo Europska pučka stranka će tu početi sa e, predizbornom kampanjom. I tražili smo dakle da se sastanak, odnosno Europska pučka stranka je zatražila da se mi sastanemo ne 6. ožujka, već 4. ožujka to je pitanje upućeno koordinatorima koji se sastaju večeras nakon našeg sastanka, dakle u 18.30. Bićete o tome obavješteni. Imate e, na internetu također tablice o najnovijim podacima e, provedbe proračuna za 2013. godinu, e, između ostalog i obveze koje su e, prispjele na dospjeće plaćanja. E, možda ćete vidjeti dakle da je su preostala dospjeća plaćanja od prošle godine prebačena na ovu godinu više od 20 milijardi eura. Slijedi nam usvajanje zapisnika s prošlog sastanka koje ćemo smatrati usvojenim ako do kraja sastanka nitko na to ne uloži prigovor. Predlažem sada da odmah prijeđemo na četvrtu točku dnevnog reda izlaganje o prijelaznom izvješću o europskim projektnim obveznicama pozdravljam ovdje gospodina Žeronimusa Tomasa, direktoru Ekfinu u komisiji, a e, gospodin Jeffin je iz e, investicijske banke. Nažalost, naš izvjestitelj e, Joren Ferm nije ovdje, ali Ivajlo Kalfin će ga zamijeniti. Dakle, ovdje se ne radi o tradicionalnom izvješću koje se podnosi svakog tromjesečja našem odboru. E, nekako se je zadimljeno svjetlo, a to je zbog prikazivanja samog izvješća. Dakle, radi se o prijelaznom izvješću o primjeni projektnih obveznica u pilotskoj fazi. O tome smo e, više puta već raspravljali s izvjestiteljem Joranom Fermom. E, taj je e, to izvješće stavljeno na raspolaganje svim članovima odbora 7. siječnja. Molim našim gostima da daju da održe svoje izlaganje. Hvala što ste mi dali riječ. Uvaženi zastupnici, mi smo napravili e, prvo izvješće o situaciji vezano za projektne obveznice u svibnju prošle godine. Ovo je dakle naše drugo izvješće. Želim vas podsjetiti na opću či znači, kontekst e, politika, nakon toga ću govoriti o stanju na tržištu i nakon toga o provedbi same inicijative projektnih obveznica. Nakon toga će gospodin Janet govoriti o samom e, projektima koji su financirani. Govoreći dakle o općem kontekstu, želim posjetiti zastupnike da je komisija preuzela čitav niz inicijativa kako bi promicala dugoročne investicije u europsko gospodarstvo u ovoj fazi oporavka, a naravno i Europski parlament sastavlja izvješće na vlastitu inicijativu o pitanjima dugoročnog financiranja. Mi dakle pratimo na razini G20 situaciju jer oni također moraju promicati dugoročno ulaganje. Vi vrlo dobro poznajete koncept projektnih obveznica, to sam vam detaljno prikazao u prvom privremenom izvješću. No, podsjećam vas, mi koristimo sredstva iz europskog e, proračuna kao e, e, podređena sredstva koju omogućuju Europskoj investicijskoj banci koji dakle predstavljaju rizik e, koji oni ima da, e, koje preuzima kako bi ušla u projektne obveznice. Cjelokupna inicijativa projektnih obveznica treba e, privući interinstitucionalne investitore da bi ulažili u europsku infrastrukturu. Radi se o nečemu što je vrlo važno, dakle to je jedan od vrlo važnih ciljeva inicijative projektnih obveznica. Ako počnem sa situacijom razvoja na tržištu, od kako smo dakle posljednji put e, vam e, održali izvješće, financiranje u privatnom sektoru vlastite infrastrukture i dalje prilično malena i e, u svakom slučaju manja je od one koja, razine koje smo imali prije krize to ne može nadomjestiti e, javna ulaganja, a javne financije i dalje se trebaju srediti. Isto tako, bankovni krediti ne mogu to zamijeniti s obzirom na financijsku krizu koja se još uvijek e, osjeća u bankarstvu. Prema tome pojavila se potreba za alternativnim potrebama e, za sredstvima između ostalog ti institucionalno financiranje koja je u današnje vrijeme jednako aktualna kao što je bila u vrijeme kada se započelo s projektnim obveznicama. Ilustracije radi, kao što vidite iz ovog grafikona, vrijednost infrastrukture koja se financirala iz projekata je pala za 50% u razdoblju 2010. do 2012. godine. Iz tog je razloga izazov i dalje jako velik. Dakle, to se jasno vidi iz podataka. Ako pokušamo sagledati na koji način se financira ova smanjena investicijska aktivnost? Već sada možemo reći da je uvođenje projektnih obveznica imalo odjeka na tržištima tako što je potaklo tvrtke koje financiraju projekte da Eh, razmotre da se oživi tržište projektnih obveznica. 2013. godine zato, a to je suprotno od situacije koju smo imali usred krize, dakle kapitalna tržišta se sada ponovno bude i u 28 zemalja članica ima više transakcija s projektnim obveznicama. To je preneseno i na razini G20 i OECD-a koji su i prošle godine i ove godine pod predsjedanjem Australije htjeli izvesti europsku ideju vezanu za inicijativu projektnih obveznica. E, u e, prošle godine na G 2011 <clears throat> e, se na tome radilo. A ove godine e, australsko je predsjedništvo e, dalo dodanu vrijednost ovakvim institucijama i to je svrstalo u aktivu i dalo je prominentno mjesto na svjetskoj sceni. A pogledajmo sada samu inicijativu projektnih obveznica. Iz projektnih obveznica e, do kojih je došlo 2013. godine koje ste vidjeli na prethodnom grafikonu postoje dvije konkretne investicije koje su trebale potporu europskog proračuna. Srećom to nije bio slučaj sa svim e, obveznicama. Dio transakcija, čitav niz njih, e, nije trebao dodatno financiranje iz javnih e, fondova. Gospodin Dženet će vam govoriti o onim dvijema kojima je to bilo potrebno. Potencijalno uključivanje Europske investicijske banke je zalo postraka tržištu infrastruktura i zapravo je omogućuje mnogim financijskim institucijama da razmote postojanje te opcije. Ono što sada postoji su dakle sredstva na koja su izdvojena. Mi smo potpisali dvije transakcije 2013. godine. Pet do sedam transakcija potpisat će se za sljedeći, sljedeći mjesec. I dakle, došlo, trebalo bi taj posao zaključiti. Mislim da će sljedeći izazov biti da se dovedu projektne obveznice u sljedeću fazu, na sljedeću razinu. Nacionalne vlasti bi trebale projektne obveznice uključiti u e, svoja e, poslovanja e, kada se radi o javnim nabavama. Kakvi su rezultati inicijative projektnih obveznica do sada? Komisija to analizira i pokušava uklopiti taj, e, taj instrument u e, program povezivanja Europe. Dakle, novi instrument u novom višegodišnjem financijskom okviru. Tu će projektne obveznice igrati bitnu ulogu. Što se tiče financijskih instrumenata i instrumenta za povezivanje Europe e, mm, je nešto o čemu, čemu će se raditi u prvom dijelu ove godine i kada budemo govorili o instrumentu pozivanja Europe, tu će se govoriti ne samo o projektnim obveznicama, već isto tako o aktivi i pasivi, o dugovima i o dionicama. I tu ćemo pokušati e, uvesti dugoročne investicije u europsku infrastrukturu i pokušat ćemo tu ispuniti ciljeve koje smo si zadali. Ja ću sada nastaviti prestati, a daću riječ kolegi Džeju. Izvolite. Hvala. Puno vam hvala da ste mi dali priliku da vam se obratim i da vam govorim o programu projektnih obveznica. Drago mi je da mogu govoriti o prvim konkretnim koracima, o stvarnim projektima i ja ću vam reći nešto o ta prva dva projekta, a nakon toga ću vam nešto reći o tome što predviđamo za budućnost. Prvo testiranje konkretnih projektnih obveznica načinjeno je u srpnju 2013. godine kada se zatvorio projekt Castor projektnih obveznica. Iz e, tog projekta uspješno je 1,4 e, milijarde obveznice došlo na europska tržišta. Velike razmjere tih ulaganja jasno su ukazale na e, činjenicu da je instrument projektnih obveznica onaj koji može ostvariti one ciljeve, visoke ciljeve koji su postali u trenutku kad se taj instrument stvorio. Istovremeno pokazalo je koliko je veliki broj i koliko veliki interes postoji među institucionalnim ulagačima za ovakvu vrstu ulaganja. Dakle, <clears throat> projektni su obveznice postale vjerovnička pisma što ih je izdala Europska investicijska banka. U tom e, je sudjelovalo 29 ulagača iz različitih zemalja Europe. Najviših je bilo iz Njemačke, E, najveći bi iz Njemačke, ali bilo ih iz Beneluxa, Francuske i Ujedinjenog kraljevstva kao i Belgije. To je pokazalo da je to vrijedna inicijativa koja može mnogo pridonijeti privatnom sektoru. A <clears throat> e, što se tiče cijene toga, to je bilo vrlo atraktivno e, za španjolskog distributera plina, a to će se na kraju pozitivno odraziti na španjolske potrošače plina. Dakle, taj kastor je urodio sa 1,4 milijarde um, projektnih obveznica, što je bilo vrlo pozitivno. A kasnije se prekinulo zbog, se, e, zbog e, niza seizmičkih aktivnosti e, sa tim sa, sa, Castorom, ali to sada istražuju španjske vlasti i <clears throat> na tome će se vratiti kada se završi s ispitivanjima. Druga projektna obveznica OFTO, Offshore Transmission Owner, i projekat e, Gabor, on je e, također potpisan prošle godine. 5 e, milijardi funti je izdano u obveznicama plus 45 milijuna projektnih obveznica u vidu ojačavanja kredita. Još jednom taj projekt pokazao da Projektne obveznice mogu ojačati zajmove kako bi se ostvarili ciljevi vezani za rating. Ovdje je rating bio e, i jednostruko A, jednostruka ocjena A za obveznice koje izdao javni sektor. A tri puta više je kandidata bilo za kupnu obveznica nego što je obveznika bilo. Što je rezultiralo zapravo drugačijom cijenom koja mislim da mogu slobodno reći, premašila sva očekivanja. 135 postotaka više, što je zapravo jako lijep rezultat, a ovdje e, koje je britanski e, regulator, britansko tijelo za e, plin, odnosno struju. Dakle, <clears throat> on je to, to je britansko tijelo za distribuciju <clears throat> energenata u Velikoj Britaniji to moglo prenijeti u smanjenje cijena za svoje potrošače interes jer se radilo o obveznicama u funtama, bio je prvenstveno od e, kupaca iz Velike Britanije, ali ne isključivo. <clears throat> Mnogi od vas e, znaju <clears throat> za još jedan projekt u Belgiji, to je <clears throat> projekt autoceste A14. To je važno povezivanje iz Zeebrugea za Gent s jedne strane i Antwerpen s druge strane. To će biti prva transakcija sa projektnim obveznicama na području prometa. I što je također važno, to će biti prva e, e, transakcija tipa Greenfield ulaganja. <clears throat> Prva faza e, je završena na A11 još nije započeta gradnja, <clears throat> dakle to će biti čista investicija tipa Greenfield. <clears throat> Za sada je e, projekt u završnoj fazi izrade dokumentacije. 100 e, milijuna eura projektnih obveznica za jačanje zajmova također će se staviti na raspolaganje u e, vidu ponovno E, e, vrijednostnog pisma što ga izdaje Europska investicijska banka. I za sada je još prerano govoriti o konačnom rejtingu e, kao i o <clears throat> cijeni, no ono što bih mogao reći za sada je da je izbor mehanizma projektnih obveznica koji se ovdje pojačavaju kao izbor, dakle tog mehanizma za ovaj projekt u kojem sudjeluje javni sektor i privatni sektor, da je to zapravo dobro ako se <clears throat> zapravo možemo reći da je to e, ako se dobro razmotri dobro utrošen novac i proporcionalno najbolja, e, najsudljivija varijanta u odnosu na druge vrste financiranja. E, kada govorimo o projektnim obveznicama e, i kada ih prati mehanizam credit enhancement, to je dobar izbor ako je ekonomski opravdan. Mi zapravo ne nudimo projekte, mi nudimo financijska rješenja uz druga financijska rješenja. A kada se izabere i odluči za projektne obveznice, onda se to napravi zato što je to e, najisplativije. Što se pak tiče budućnosti, sada e, se u pripremi projekti za koje bi trebale projektne obveznice od 1,2 milijardi eura i to za period e, trajanja pilotske pa-, faze projekta. I e, predviđa se da bi to trebalo rezultirati od nekih 6,8 do 13 milijardi eura. I mislim da su ti projekti u pripremi relativno jaki, uključuju projekte iz sektora prometa, telekomunikacije, dakle široko pojasni internet i sada se bave Francuskom, Italijom i Nizozemskom, ali je važno li to radi se o nečem što je dinamično, projekti dođu i odu zbog s jedne strane ako ih se financira, s druge strane ako se uče druge financijske instrumente. So, prema tome, moja ocjena e, u ovoj fazi jeste imamo tri opća zaključka. U prvom redu mislim da smo već pokazali da postoji e, velika potražnja od investitora e, za infrastrukturom kao kapital, uloženim kapitalom. Gospodin Tomas je na to komentirao to u prezent, svojoj prezentaciji da postoje značajni dokaz e, šire aktivnosti na tržištu kapitala u tom kontekstu. Mo, sada u ovoj fazi možemo biti e, oprezno optimistični e, da možemo se nadati da će se ovaj zamah i nastaviti. I na kraju mm, moj zadnji komentar o ovom slajdu, zadnja točka. Imamo vrlo jaku percepciju tržišta da inicijativa projektnih obveznica tu imamo partnerstvo između banaka i europskih fondova da je to imalo e, značajan učinak katalizatora u cijeloj Europi. O tome smo govorili u među izvještaju, a o tomu ćemo se vratiti u konačnom izvještaju. Mislim da sada imamo sve više dokaza o tom učinku katalizatoru. E, e, ne samo e, ove inicijative, već i onoga što su njezine posljedice. Hvala lijepa na direktoru na ovo vrlo jasnom objašnjenju. Ima li komentara? Uh, Hvala lijepa. Zamolili su me, e, zamoli me Jovan Fen, koji je izvjestitelj našeg odbora za ovu temu da postavim nekoliko pitanja. Gledamo sada izvještaj, tu ima nekoliko stvari koje želim zapitati. Uh, u posljednjoj prezentaciji je rekao uh, odboru za proračune da postoji prijedlog da se spoje uh, postojeći projekte u portfelje i da se stvori most između pilot faze i daljnjih instrumenata Pitanje se postavlja što se događa sa e, sadašnjim EUGTT instrumentom. E, tu imamo 250 e, milijuna koji su oslobođeni za projektne obveznice. Kako ćemo sastaviti projektni portfelj? kako će se taj spoj izvršiti, koji je vremenski raspored, koji je prelazni e, period između ovog e, projekta i e, instrumenta za povezivanje Europe. Projekti koji su odobrani postoji zabrinutost za ravnotežu projekata i to u nekoliko smjerova. Prvo, vidimo da od osam odobrenih projekata četiri se koriste za autoputeve. A ideja povezivanja Europe e, je bila da promičemo željeznice, a ne autoputeve iz energetskog projekta dva od četiri se e, bave sa e, offshore mrežama e, i skladištenjem plina. Moj kolega smatra da to ne daje dovoljnu podršku obnovivim izvorima energije. Ako se to održi kao ravnoteža projekata. Nema projekta povezanog sa ICT-om. E, svota za, za komunikacije i informacijske i komunikacijske tehnologije, ti su iznosi e, srezani i smanjeni. E, a to nije nešto što bismo mi podržali. Što se tiče geografske distribucije i geografske rasprostranjenosti projekata, vidimo da postoji neravnoteža. Imamo samo jedna nova država članica e, među zemljama u projektu, a pitanje e, Jorana Ferna jeste što se može učiniti da se podrže E, učiniti da se podrži države članice sa manjim institucionalnim kapacitetima. I nadalje smatra instrument e, pomoći državama koje, članicama koje pate od e, dubokih ekonomskih problema Grčka, Portugal, Španjolska i zemlje na jugu Europe. Jedan od velikih projekata je u Španjolskoj Joren bi to želio zapitati. I na kraju htio bi dodati pitanje e, nakon prezentacije s moje strane. Pristup koji ste zauzeli. Imamo osam odobrenih projekata, e, otprilike 1,4 milijuna E, kažete u e, izvještaju da se, se oni neće e, to iskoristiti jer će recimo u Španjolskoj financirati samo sa tržišta kapitala. Da li ćemo imati taj isti pristup u budućnosti? Hoćemo li diferencirati projekte koji koriste ovaj instrument? A što će biti kasnije kad napravite širu listu i kad e, se vidi da se oni mogu financirati direktno s tržišta kapitala. E, koliko će se ovih fondova povući? Recimo 12 mjeseci nakon e, početka pilot faze imamo vrlo malo investicija iz ovog instrumenta. Hva, Dominik Rike ima riječ. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. ova pitanja ja bi također želio nešto pitati. Prva primjedba, a to je podcrtao Evajlo, za kraj e, e, projektnih obveznica je e, pitanje da li on nam on daje dodanu vrijednost kako to vidimo u smjernicama za transport i telekomunikacije. Vidimo naime e, e, izbor projekata je vrlo specifičan. Imamo, imamo malo projekata koji su e, striktno u našem okviru a to je autoputevi na primjer i e, skladištenje e, plina. E, moramo paziti na ono što u prvom redu imamo instrument koji dozvoljava financiranje projekata koji inače nalaze teško sredstva. Tu moramo biti oprezni. Imamo sljedeća pitanja koji učinak poluge e, vidite ove operacije koje e, se još moraju finalizirati ovih osam projekata e, na koji dio globalne operacije se odnosi ovaj efekt poluge koliko imamo direktno novca iz fondova unije koliko se povlači i koliko to donosi e, e, u, smislu cjelokupne operacije. E, projekti su odabrani u navodnicima oportunistički. Možemo se pitati što će se dogoditi sa težim operacijama koji će e, biti efekt poluge jer su to manje privlačni projekti. E, naravno, e, koja je, moramo imati i tajnost podataka, a, ali koja je priroda ovih operacija? Treće, što će postati instrument LCGTT koji kako će se on artikulirati u smislu e, projektnih obveznica. Načel, načelo e, e, bafera iz mehanizma, kako se to, kako to djeluje kao zaštitni mehanizam. Kako se to artikulira naspram projektnih obveznicama u projektima koji se planiraju ima i kriteriji isključenja. Kako će se odabirati kriteriji za to? Imamo e, kriterij e, financijske izvedivosti, ali da li će komisija definirati kriterije e, za izbor projekata. I nemamo, kao što smo vidjeli, nemamo projekta za željeznice. I na kraju htio bih reći da što se tiče operacije Kastor vidjeli smo da financijski e, imamo e, ne sistemski rizik, nego seizmički rizik tu smo, e, imamo po prirodi e, rizike koje e, želimo pokriti. Imamo toliko nesigurnosti u provedbi operacija. Imate li neku ideju ili možda ćete o tome reći nešto kasnije? Ako postoje seizmičke aktivnosti na području skladištenja plina, koji će to oči, učinak imati na financijsku prednost i vaše investitore? Eh, je, imate li i eh, podređene garancije? Eh, imate li neke, indikati, neke indikatore o veličini problema koji se mogu pojaviti? Erga Turipel ripelima riječ. E, htjela bih e, e, poduprijeti ono što je Ivan već rekao, a to je fokus na autocestama. Kad smo diskutirali o filozofiji projekata, onda smo govorili o održivosti. A mislim da ovdje nemamo ravnoteže u projektima i stoga bih htjela izrazati sumnju u održivost ove inicijative. Hvala Helga. Jan Mulder ima riječ. Hvala predsjedniče. Ja govorim u ime Ane Jesen koja je morala otići. Ona je u odboru za transport. Ona je čula da e, dva projekta koja su počela, da su to vrlo lagani projekti, čak i, i bez ovog projekta to bi se financiralo iz e, privatnog sektora, od privatnih banaka. E, htio bih komentare čuti od izvjestitelja. Hvala lijepa. E, gospodin Fernandez. Gospodine direktore, imate riječ. Hvala lijepa. Hvala na ovim zanimljivim i važnim pitanjima htio e, e, odgovorit ću na neka, a gospodin Dženet će odgovoriti o tehničkim aspektima projekata. Kada se ti e, govori o spajanju LGTTA i inicijative projektnih obveznica, mi planiramo e, predložiti spoj dva portfelja koji tome podliježu E, imamo e, pod LGTT-om možemo apsorbirati e, rizike iz, iz od LGTT projekta i zatim iz drugog projekta možemo apsorbirati rizike iz, možemo apsorbirati rizike inicijative projektnog projektnih obveznica Eh, ono što želimo postići je diversifikacija rizika, ovih eh, portfelja rizika koje smo preuzeli u, ime eh, proračuna Europske unije. To nam dozvoljava da postignemo veći učinak poluge za fondove Europske unije. Možemo uključiti manje sredstava u cijelosti, u cjelini e, spajanjem ovih portfelja. Um, imat ćemo ex ante e, e, ocjenu instrumenta za povezivanje Europe. To će biti u prvoj polovici 2014. Imat ćemo detalje o tome kako će to funkcionirati u budućnosti i to će biti u skladu s financijskim propisima LGTT instrument e, je još uvijek dostupan, tu se možemo obveziti do 2015. godine. E, ovo spajanje koje ćemo poduzeti će koristiti već postojećim portfeljima i e, imat ćemo e, učinkovitije obveze za plaćanje što se tiče geografske distribucije projekata, gospodin Dženet će dati više detalja. Ja bih htio reći sa stanovišta komisije sljedeće stvari. U prvom redu projekti koji se e, financiraju i koji se planiraju, oni e, su e, svi u skladu sa smjernicama. Ako se projekt ne može prihvatiti na primjer u, na području energije, onda ga odbacujemo. To je jedan komentar. Drugo, to je e, pilot faza u vašoj odluci, u odluci parlamenta e, postojeće određena fleksibilnost u pilot e, razdoblju kad se, e, se radi o tipu projekta tu nam ovo razdoblje daje fleksibilnost naravno uvijek moramo govoriti o samo onim projektima koji su prihvatljivi e, moramo osluškivati i tržište i i recimo tijela koja su odgovorna za izgradnju. S ovom pozadinom na umu mislim da se ovdje kad govorimo o geografskoj distribuciji ili za teže projekte ono što očekujemo jeste da će prvi uspjesi učiniti ovaj tip rješenja privlačnijim vlastima. E, e, u svojoj prezentaciji gospodin Dženet je e, govorio o jednom projektu koji je, je, je imao vrlo nisku cijenu, vrlo niske troškova ali u komisiji su nam se razna tijela obratila. E, e, oni su nam prije godinu dana rekli da je to presloženo i i sada javna nabava e, također kaže da bi to bilo jeftinije financirati kroz tržište ob, obveznica. prema tome vidite kako tržište reagira i investitori. O, njih je privukla ova ideja. Što, kao što je rekao gospodin Dženet, mi ne namećemo financijsku metodu. A, tijelo koje je zaduženo za nabavu mora gledati na najjeftinija i najbolja rješenja. E, u konačnici e, projektne obveznice možemo imati samo ako nam one daju prednost. Emitiranje obveznica ostaje u prihvatljivom sektoru, privlačnost instrumenta će se povećati uspjehom, e, na primjer e, diversifikacijom rizika, e, a proračun Evropske unije će pojačati učinak poluge vidjeli smo da je e, odbor odobrio osam projekata, međutim to ne znači da su to jedini projekti. Nadamo se da će u 2014. odbor e, odobriti nove projekte. Mi kao komisija se nadamo da e, će Evropska Europska investicijska banka promovirati ovo rješenje na niz drugih e, projekta, projekata, e, kako u smislu raznih sektora, tako i u smislu geografske distribucije. Gospodin Dženet će nam dati više tehničkih informacija. Mi smo također sigurni da je relevantan dio e, proračuna povezan sa ICT-om, da ćemo tu imati dovoljno os, e, garancija da će se taj novac iskoristiti. Vjerujemo da će da ćemo tu imati odobrenih projekata koji se tek pripremaju, a još nisu odobreni. At, at the risk... Hvala vam. Uz rizik da ću možda nešto ponoviti što sam rekao u prezentaciji, ipak Ponovit ću nešto sam rekao u izlaganju zato što je to od temeljne važnosti. Projekti izabiraju inicijativu projektnih obveznica, a ne obrnuto. Kako bi mi koristili pojačanje kredita putem projektnih obveznica kako bismo mogli financirati projekt pod ovom inicijativom, sponzori projekta mogu, moraju zatražiti i odobriti ovaj oblik financiranja i e, dakle iskoristiti tu inicijativu radije nego druge oblike financiranja. To ne znači da što se tiče sektorske raspodjelje projekata, da, dakle prije nego što se ta inicijativa poširi na niz sektora, prvo ovaj mali ograničen broj sektora mora na temeljnoj razini odlučiti privatno financiranje kako bi se mogli uskladiti projekti. Što više, odgovarajuća tijela moraju odabrati ono što se u žargonu nazove projektno, sustav projektnog financiranja. Zatim moraju odobriti tržišten oblik, tržišni oblik financiranja. Svi ti testovi moraju se provesti. Svaki projekt koji dolazi u Europsku investicijsku banku i koji se može financirati putem inicijative projektnih obveznica spada u ove grane, sektore koje mogu koristiti tu inicijativu. To se smatra jednom konkluzivnom metodom i na taj način te inicijative, ti projekte dolaze odboru Europske investicijske banke. No mi možemo našem odboru samo staviti one projekte za odobrenje koji imaju široku podršku sponzora. Ukoliko sponzori i javan sektor ne zatraže ovo, financiranje putem ove inicijative, ništa odbor niti Europska investicijska banka ne može napraviti. Pitanje što možemo napraviti prije svega što se tiče geografske raspodjele, kako možemo proširiti koristi e, financiranja kapitalnih tržišta onim državama koje tradicionalno ne koriste takav oblik financiranja. Pa postoji nešto što možemo učiniti. Pod odredbama CEFA postoje mogućnosti koristiti tehničku pomoć ili druge vrste olakšavanja kako bi mogli surađivati s državama članicama, kako bi im mogli objasniti koje su koristi financiranja na ovakvim privatnim tržištima i kako bi možda doprinijeli uspjehu tih projekata. Naravno, to je mnogo dugoročnije rješenje od onog što mi možemo ustupiti samo u prvih 21 mjeseci ove pilotne faze, naravno. Što se tiče specifičnih pitanja komunikacijskih eh, tehnologija. Imate pravo, nijedan projekt do danas nije odobren od odbora Europske investicijske banke za ovakvu vrstu financiranja iz tih sektora. No, ja se nadam, ja mogu reći čak da sam siguran, da ćemo moći uključiti i projekte tih sektora na odobrenje odboru EIB-a kasnije ove godine u toj fazi će se testirati projektne obveznice na tržištu sa drugim mogućnostima financiranja i nadam se da će ovakav oblik financiranja se dokazati u tom testu, u toj usporedbi. Dakle, to je nešto na što ćemo se vratiti ponovno za šest mjeseci ili možda e, čak i nešto ranije. Što se tiče pitanja koje je postavljeno oko toga hoće li projekti koji su dosad financirani Mislim da je netko rekao dakle, da su to neki lagani projekti. Dakle, to je bilo pitanje. Ja razumijem zašto je postavljeno to pitanje, no moram vam reći da su to bili dakako sve ali ne laki projekti, jer u oba ta slučajeva morali smo vrlo naporno raditi kako sa javnim tijelima vlasti, tako i sa odgovarajućim privatnim strankama, pa i sa potencijalnim E, obvezničkim ulagačima kako bismo ih mogli uvjeriti u koristi koje mogu imati iz ovog financiranja. I stoga smo toliko zadovoljni sa rezultatima koje smo postigli sa ta dva prva e, projekta, dakle 1,4 milijardi eura koje smo dobili u Španjolskoj e, u obliku kapitala. Jedan je govornik rekao koliko je učinka to imao na to smo sugovornik je govorio koliko je to učinka imalo na, na isto tako e, podizanje vrijednosti obveznica. Ja vas mogu uvjeriti u to da to nisu bile lagane pobjede. To su bila prva dva projekta koje smo zadobili, gdje su nas po prvi put zapitali da iskoristimo ovakav oblik financiranja. I tada smo stvarno pokazali koliko je zreo, zreo taj projekt. Na posljedku postavljeno je pitanje o kastoru. Žao mi je, nemam nažalost ništa što mogu dodati primjedbama koje sam već iznio u izlaganju. Postojali su injekcije plina, projekt je suspendiran od španjolske vlasti zbog seizmičkih aktivnosti no naravno to je potpuno shvatljivo, niz eh, tehničkih revizija se trenutno odvijaju i mi čekamo kraj tih tehničkih studija te ćemo se onda ponovno vratiti na to jednom kada rezultati tih tehničkih studija budu poznati. Hvala, hvala lijepa, gospodo direktori. Sa izvjestiteljem ćemo vidjeti koje ćemo zaključke izvući iz ovih e, jako zanimljivih e, izlaganja koje nam pokazuju nove oblike financiranja i naravno bit će potrebno neko vrijeme kako bi se taj postupak ustalio, kako bi se ulagači pridobili i kako bi se znalo odabrati stvarno prave projekte, dakle projekte koji ne bi mogli biti ostvareni bez ovog oblika financiranja koji dakle ovise o tome. Hvala vam eh, gospodine i sad vas mogu osloboditi. Pričat ćemo na glasovanje, ali prije toga želimo izraziti dobrodošlicu našoj novoj članici odbora, gospođi Fera Nova, zastupnici kluba zastupnika GUE, koja zamjenjuje članicu Makovej. Vrlo eh, želim vam zaželiti lijepu dobrodošlicu kao članici odbora za proračunska pitanja. Predlažem vam sada da prijeđemo na glasovanje sukladno sa vremenskom tablicom koju smo se zadali. Dakle, ako imate vaše glasačke kartice sa, vama, predlažem vam da ih sada iskoristite. Voilà. Evo, uzmite vaše glasačke popise. Započet ćemo sa izvećem Angelike Vertman o europskom semestru. To je dakako vrlo aktualna tema, budući da od početka ovog tjedna je u tijeku europski tjedan posvećen upravo europskom semestru. Jesu li svi spremni? Imaju li svi glasačke popise za izvješće gospođe Vetman? U redu. Započet ćemo sa prvim amandmanom Richarda Ešvorta. Izvjestitelj je protiv. Tko je za? Samo autor. Tko je protiv? Svi drugi. Suzdržani? Odbija se. Zatim, amandmani... Ispričavam se, kaže predsjedavatelj. Drugi amandman Richarda Ešvorta. Izvjestitelj je za. Tko je za? Tko je protiv? Socijalisti. Suzdržani? Hvala vam. Dakle, većina je za. A neki socijalisti su protiv. Dakle, usvaja se. To je bio drugi amandman. Sada treći amandman. Izvestelj je protiv. Tko je za? Sada postaje sve zanimljivo. Tko je protiv? Hvala vam. Suzdržani odbija se sa malo manjom većinom. Četvrti amandman, Katrin Trautman, to je usmeni amandman e, izvjestitelja, gdje se uklanja riječ strongly. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Jedan glas suzdržan, usvaja se. Peti amandman gospodina Klute, izvestilje e, protiv, tko je za? Ljevica, tko je protiv? Većina suzdržani odbija se. Šesti amandman Richarda ešvrta s usmenim amandmanom dodat ćemo Swift and izvesti je za. Tko je za? Tko je protiv? Jedan glas protiv, suzdržani, usvaja se. Sedmi amandman istog autora, i je za, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Osmi i deveti amandman skupa. Je li to u redu? se je protiv, tko je za? Ljevica, tko je protiv? Središnji dio i desni, dakle odbijaju se oboje. Možemo li 10 i 11 amandman skupa izglasati? Ne. 10 amandman. Izvesti je protiv. Tko za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. 11 amandman. Izvesti je protiv. Tko za? Troje. Tko je protiv? Većina. Suzdržani odbija se. Zatim 12. amandman. S usmenim amandmanom od izvjestitelja the new SME initiative to be launched in January 2014. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Trebamo prilagoditi ovaj datum sjećanj 2014. jer će to vjerojatno biti veljače ili ožujka. 13. amandman izvjestitelj protiv. Tko je za? Tko je protiv? i autor u redu. Suzdržani odbija se. 14. amandman Katrin Trautman s usmjenim amandmanom Payments in the EU budget. Tko je za? Sa izvjestiteljem. Tko je protiv? Suzdržani u se. 15. amandman. izvestitelj je za. Tko je za? Tko je protiv? suzdržani, usvaja se. 16. amandman, izvjestitelj je protiv. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. 17. amandman, izvjestitelj je protiv. Tko je za? Protiv? Nije jasno. Predlažem vam da provjerimo s elektroničkim glasovanjem. Dakle, 17. amandman Katarin Trautman. Le vote est ouvert. Il y a... Glasovanje je otvoreno. 22 osobe su upisane. Ok. 16 pour. U redu. 16 za. 17. 17. amandman. Voulez-vous qu'on recommence Želite li da ponovimo? U redu, u svakom slučaju to neće ništa promijeniti. Dakle, bez vas bilo bi 16 za, 11 protiv i 0 suzdržanih, dakle, jasno se usvaja 17 amandman. 18 amandman, izvestite protiv, tko je za? Tko je protiv? A u redu provjerit ćemo, mislim da se odbija. Dakle, 18. amandman Richarda Ashworta. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. 13 za, 14 protiv, 0 suzdržanih, odbija se. Zatim 19. amandman Katarina Trautman. s usmenim amandmanom, ali kojeg treba podijeliti na dva dijela. Izvestitelj je za drugi dio, prvi dio, tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se drugi dio. As new paragraph, tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se također. 20. amandman izvjestitelj protiv, tko je za, protiv, suzdržani, Odbija se. 21. amandman. Izvjestitelj je protiv. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. Zatim glasovanje, završno glasovanje elektroničkim načinom. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? 25 glasa za, jedan protiv, dva glasa suzdržani. Čestitamo Angeliki Vertman. Prelazimo sada na izvješće gospodina Stavra Kakisa o Fondu za solidarnost Europske unije. Jeste li spremni? Osmi amandman Helge Trupel, Izvjestitelj protiv. Tko je za? To je tko je protiv? Većina suzdržani odbija se. 11. amandman e, GUE, izvjestili protiv, tko je za? Protiv. Suzdržani, svi su protiv, čak i zastupnici iz GUE. Odbija se drugi amandman i deveti amandman su identični. Izvjestitelj je za, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani, usvaja se. Deseti amandman, izvjestitelj je za, tko je za? Tko je protiv? Četvero Sudržani. Također se usvaja. Što znači da je 11. usvojen. Ne, predsjedavatelj se ispričava. Dakle, 12. amandman. Izvjestitelj je za. Tko je za? Protiv. Petero. Suzdržani usvaja se. 30. amandman Helge, izvestilje za, tko je za? Protiv? Suzdržani usvojeno. Treći amandman izvjestitelja tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Četvrti, peti i šesti amandman, možemo li o tome glasovati skupno? To samo da nije izvjestitelja? Ne. Onda četvrti, tko je za? Protiv? 4. suzdržani? Usvaja se. Peti amandman, tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Šesti amandman tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Četrnaest amandman Helge, izvjestitelj protiv, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Petnaest amandman izvjestitelja sa važnim usmenim amandmanom. Kao što vidite, on je prikrižio dio rečenice iz obsluge regionalnog fonda za razvoj i tako dalje i dodaje ovaj donji dio. Tko je za? Tko je protiv? Dvoje suzdržani. Usvaja se. Sedmi amandman izvjestitelja. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Prvi amandman izvjestitelja. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Završno glasovanje, elektroničko glasovanje, otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. 27 za, 1 protiv, 0 suzdržanih. Čestitke našem izvjestitelju. Predlažem vam da sada glasujemo o izvjestitelju, čiji sam ja autor o izvješću će sam ja što se tiče uspostave ureda javnog tužitelja Europske unije. Da George Lyon jako veseli ova tema. On je vrlo vesel sada na početku nove godine. Imamo niz amandmana Jute Haug e, za kojem je rečeno da su izrađeni u obliku konsenzusa i gdje je izvjestite za. Možemo li glasovati skupno u tim amandmanima? Ne. Želite li glasovati odvojeno za pojedine amandmane? U redu. Četvrti amandman. Za. Protiv. Četvoro suzdržani. Usvaja se. Peti. Za. Protiv. Četvoro. Suzdržani usvaja se. Protiv. Usvaja se. Tu je jednoglasno. Sedmi. Za. Protiv. Troje. Suzdržani usvaja se. Osmi. Za. Protiv. Suzdržani jednoglasno se usvaja. Deveti. Za. Protiv. Četvoro. Suzdržani Usvaja se. Deseti za. Protiv. Suzdržani usvaja se. Jedanesti za. Protiv. Suzdržani usvaja se. 12. amandman. James Ellisa, Izvestilje za, tko je za, protiv, jedan, petero, šestero, suzdržani usvaja se. 13. amandman Jamesa Ellisa, sa izmjenom izvjestitelja tko je za protiv petero suzdržano usvaja se također 14. amandman je se ne razmatra prvi amandman James Elena izvjestitelja za tko je za protiv suzdržanim usvaja se drugi amandman je protiv tko je za Sedmero. Tko je protiv? Nije jasno. Predlažem vam elektroničko glasovanje drugog amandmana. Neki među vama spavaju. Zatvaram glasovanje. Glasovanje je zatvoreno. Vrlo neobično. 7 za, 21 protiv. Dakle, ja sam taj koji je spavao. Treći amandman Jamesa Ellisa, izvjestitelj protiv. Tko je za? Pet. Tko je protiv? Većina, suzdržani, odbija se. I stoga prelazimo na završno glasovanje, završno elektroničko glasovanje. Glasovanje je zatvoreno. 27 za, 1 protiv, 0 suzdržanih. Čestitam vrlo srdečno izvjestitelju. Predajem sada da damo riječ izvjestitelju što se tiče vanjskih aktivnosti Europske investicijske banke, to je gospodin Kalfin, tako da ćemo staviti na glasovanje kompromisni tekst s kojim se složilo vijeće i to nakon niza tiloga. Ivajlo, izvoli. Hvala, gospodine, gospodine predsjedavajući. Vrlo kratko. Postigli smo sporazum s vijećem i usvojili smo zajednički tekst. Završili smo trijaloge krajem prošle godine. Zapravo, bilo je to vrlo brza vježba zato što je komisija predložila zakonodavni prijedlog još u lipnju 2013. godine, tako da smo zapravo za samo šest mjeseci postigli sporazum. Mislim da smo uspjeli provesti ono što nam je dodijeljeno u obliku mandata od parlamenta. Promjene koje smo uveli, kao prvo što se tiče gornjih granica, tu smo uspjeli zadržati e, trenutni broj e, što se tiče gornjih granica, dakle oko 30 milijardi za sljedeći financijski okvir. Tako smo osigurali dodatnih 3 milijardi koje će se koristiti ne iz proračuna, već će se koristiti takozvani reflow i nekih e, drugih e, sredstava. Zatim, e, povećali smo transparentnost u tekstu, uveli smo zahtjeve za izvještavanje. Neki tekstovi se koncentriraju više oko socijalnih zahtjeva, okolišnih zahtjeva i te dimenzije što se tiče financiranja, o jačim e, jasnim kriterijima za borbu protiv klimatskih e, promjena. Imat ćemo privremenu reviziju koju smo malo približili, ona će se dogoditi krajem 2016. godine. Imaju dvije nove države koje smo uveli, to su Mijanmar i Burma za financiranje. To je dakle općenito ono što smo uspjeli postići. Moram vam reći da smo još jučer zaprimili poziv uh, iz banke gdje smo zamolili da izmijenimo formulaciju jednom od odlomaka, no mislim da je to dosta kasno sada i mislim da to neće promijeniti uh, puno toga. Stoga ja ne bih ugrozio cijeli postupak i ponovno otvorio raspravu o cijelom tekstu. Mislim da bi to dovelo do problema. To, to ima veze sa izvještavanjem projekata, a mislim da smo dosta dobro sigurani što se toga tiče. Moja bi preporuka stoga bila da glasujemo o tom tekstu kako bismo mogli dati sljedeći mandat nakon što istekne ovaj sadašnji. Hvala vam. Vrlo dobro. Je li sve bilo jasno? Predlažem da elektronički glasujemo o tome, to je, budući da je to vrlo važan dosije. Izvestitelju slažete li se? Da, dakle, stavljam na glasovanje kompromis e, koji je na briljantan način izradio naš izvjestitelj. Glasujte, molim. Jesu li svi glasovali? Evo ga, sad su svi glasovali, neka svih 28, 27 za, 1 protiv, nula suzdržanih e, čestitke našem izvjestitelju i dakle uzet ćemo u obzir e, ove pravne izmjene koje treba napraviti i nakon revizije što se tiče pravne jezične službe ovih institucija kao predsjednik odbora za proračunska pitanja ja ću, pod, ja ću potpisati cjelokupni sporazum i zatim ćemo to imati na plenarnoj sjednici u ožujku. U redu, sada nam ostane, ostaje na glasovanju jedan transfer. Giovanni Lavije, a on je ovdje. Osim ako netko iz njegovog kluba zastupnika želi napraviti izlaganje u ime izvjestitelja, ja ću na njegovu preporuku vam predložiti da glasujemo o tom transferu iz dijela trećeg. To je takozvani to je takozvano prikupljanje. Dakle, nakon što smo provjerili primjenu e, svih proračunskih stavki za proračun za 2013. godinu, komisija predlaže, predlaže da 140 milijuna eura iz proračunske stavke 1 b što se tiče neisplaćenih računa stavimo na stranu, a imali smo a imali smo 23 milijarde eura koje su nam preostale. Dakle, to je ipak e, dosta velika svota i ona će vjerojatno dosta brzo početi predstavljati poteškoću u ovoj 2014. godini. Dakle, tko se slaže s ovim transferom? Hvala vam. Tko je protiv? Jedan protiv, suzdržani. Usvaja se. Mislim da je to sve što se tiče glasovanja. Pa vam stoga predlažem da sada pređemo na točku dnevnog reda broj 5. I dajem riječ što se tiče smjernica za proračun za 2015. godinu, gospodinu Gardi Zibalu. Sí, muchas gracias, presidente. Bueno. Puno hvala. Kao i uvijek, čini se da smo tek odobrili jedan proračun i već odmah idemo na proračun za sljedeću godinu. Počeli smo sa proračunom 2014. tek sada, a već radimo na proračunu 2015. godine. Točno je da se radi o vrlo posebnom proračunu i da se mijenja saziv parlamenta, međutim, e, trebali bi smo se nadati da sve to neće utjecati na naš e, svakodnevni posao kojeg mi osim svega moramo obaviti. Mi moramo davati smjernice Europskoj komisiji za 2015. godinu. Imate nacrt izvješća i kao što vidite radi se o vrlo kratkom izvješću. Pokušao sam napraviti jednostavno izvješće kako bi stajališta parlamenta bila što je jasnije moguće. I e, moje izvješće ima dva dijela. U prvom dijelu naravno govorim o političkim prioritetima s obzirom na proračunske obveze Europske unije, dok u drugom dijelu stoji sve ono što se dogodilo vezano za plaćanje u posljednje vrijeme. Naravno, jedan će se važan dio odnositi na plaćanja. Počet ću od političkih prioriteta. Kao što znate, 2015. godina bit će druga godina financijskih okvira. Pregovori su se upravo završili. A financijski je okvir manji od onoga što smo željeli. Međutim, to je tako. To su pravila igre i moramo ih poštovati. Sa svoje strane krenula sam u političku analizu kako bih odredila prioritete. Moguće je da će 2015. godine, a to su, na to su već ukazivali neki podaci za 2014. godinu, dakle da možemo očekivati ekonomski oporavak naravno na makroekonomskom planu, dakle što se tiče najvećih svota to se vjerojatno neće odraziti na prosječnog građanina gdje se to nažalost više i osjeća. Međutim, 2015. godine bit će možda moguće pomoći europskim građanima da izađu iz krize. Kao što će to, nadam se, biti slučaj s značajnim makroekonomskim podacima. Radi se o tome da treba odrediti programe kojima bi se trebao poboljšati svakodnevni život građana i tim programima bi se lakše apsorbirao određeni dio proračuna jer nema smisla imati više sredstava za strukturne fondove za 2015. godinu ako ti sami programi ne počnu 2015. godinu. Treba se koristiti već postojećim programima i koji u potpunosti funkcioniraju. Sjećat ćete se sasvim sigurno da smo za vrijeme pregovora uspjeli dogovoriti više novca za određene projekte kao za 2015. godinu kao na primjer Erasmus, Kozmos, to su programi gdje smo zaista inzistirali na više sredstava, iako je naš manevarski prostor bio prilično mali. Moramo dakle pogledati kojem e, bi se programu trebalo pomalo pomoći, e, na primjer za mala i srednja poduzeća. Dakle, da pomognemo onim programima kojima se izvojila neka manja dodatna sredstva, dakle onim programima koji se direktno odražavaju na e, zapošljavanje. I e, moram odmah reći naravno da je zapošljavanje ključna e, ni aspekt svega, naročito zapošljavanje mladih ljudi. Tolika je dakle u 2015. godini. Što se pak plaćanja tiče, tu nema novosti. Opet ćemo imati problem s plaćanjem. Taj problem vučemo već godinama kao težak teret. 2013. godinu smo završili sa 23,4 milijarde neplaćenih računa. Ako se na to zbroje podaci iz prethodnih godina, dvije prethodne godine, to se povezuje. Naravno, s ono iz 2013. godine što nije bilo plaćeno, od, e, do spiče na plaćanje 2014. godine i to će naravno utjecati na proračun iz 2015. godine. A ono što je napravljeno kako bi se problem riješio nije dovoljno. E, postoji jedna svota koja se može hitno izdvojiti, međutim to nije dovoljno pokušali smo dogovoriti maksimalni iznos koji nije dostatan. Naravno, radi se prvenstveno o političkoj odluci. Mi u ovom izvješću tražimo od komisije da nas obavještava o razvoju situacije i vezanje za dospjeća plaćanja. To je tako bilo posljednjih godina. Održavali smo redovne sastanke vezane za plaćanja Ponekada je bilo puno predstavnika vijeća, ponekada manje. No, naš je cilj da nas se redovito obavještava o dospjećima plaćanja. Zaista je važno da budemo upoznati sa situacijom. Ne smijemo dopustiti da deficit kojeg već godinama vučemo za sebe raste i tako će ovaj deficit pomalo postati deficit kojim se više neće moći upravljati. <clears throat> Programe koje imamo za prve godine su sada manji. Mogli bismo možda iskoristiti da se tu plate e, računi iz prethodnog višegodišnjeg financijskog okvira. Međutim, ako izdvojene svote ne budu na dovoljnim razinama, nikada nećemo uspjeti nadoknaditi e, kašnjenje. E, naravno, puno se bavimo takozvanim ralom, onim što je prostalo. Dakle, dospjeće plaćanja će u protivnom uvijek biti preveliko zbog toga što se stalno kasni s plaćanjima i zbog toga što se ne isplaćuje u dovoljnoj mjeri. Evo, to je dakle okosnica mog izvješća. Mislim da poruka koju šaljemo mora biti jasna. Ne mislim da je sada vrijeme da ulazimo u pojedinosti. Možemo vidjeti koje će biti naši prioriteti, tri ili četiri zaista velika prioriteta, a nakon toga možemo ući u detalje, posvetiti se konkretnim politikama i vidjeti što parlament traži u smislu orijentacije od Europske komisije. Dakle, to sam htjela reći i objasniti u najkraćim crtama e, kolegama. Hvala lijepa. Ja mislim da je upravo onaj aspekt koji se odnosi na plaćanja koji mora privući našu pozornost. E, sekretarijet mi kaže da već ima problema na terenu, među ostalim po pitanju humanitarne pomoći, prema tome na to bismo morali staviti naglasak. Gospodine predsjedavatelju, srdačno kao prvo zahvaljujem Aldi na tome što nam je jučer e, predstavila svoj nacrt smjernica, dakle dostavila nam ih je. Mislim da tu možemo ostvariti širok konsenzus prije svega što se tiče pitanja u vezi e, sredstva za plaćanje i uzavši u obzir dakle kontekst da nam još da nas još čekaju neka plaćanja koja poizlaze iz proteklih godina za koje se računi još prikupljaju i naravno tijekom godine ćemo zatim vidjeti koliko su visoki zahtjevi koji će opterećivati naš proračun na koncu. U tom smislu imam jednu usputnu primjedbu upućenu komisiji koja može uzeti zaključke iz našeg rada. Sve češće čujem da kod e, brojki za plaćanje koje se dostavljaju da se često odjelci unutar iste uprave ne mogu složiti i da unatoč tome što je projekt odobren, što je uspješan, što je završen, da zatim revizorski odjel dovodi u pitanje brojke zato što je se ne sviđa postupak, ali dakle nakon što je sve već dovršeno. Je li to način na koji se žele smanjiti brojke? Ako je to tome tako, onda to nije dobra metoda, zato što u potpunosti e, dovodi zbrku među osobama koji se javljaju za projekte. Dakle, ako projekt ima odobrenje ako se e, osoba koja provodi projekt pridržava svim uvjetima i ako je projekt završen onda on mora imati pravo na isplatu e, sredstava a ne da dobije zahtjev da se ujedno mora postupak promijeniti. Dakle, ako nosilaci projekata vrše dobar rad, onda bi trebali u tom smislu i primiti sredstva za plaćanje i mi ta sredstva za plaćanje želimo zatražiti u država, država članica kako bismo potaknuli da se projekti provode i u budućnosti. Jedna druga točka koja je meni iznimno bitna, mislim da je svima na kraju ovog proteklog višegodišnjeg financijskog okvira e, da smo svi primijetili da Bugarska i Rumunska nisu mogli dobiti isplatu određenih sredstava, a trebamo znati da će Bugarska i Rumunska uživati dodatnu podršku od 2014. godine, da će te dvije zemlje moći još i bolje iskoristiti sredstva koje im stoje na raspolaganju i da pritom očekuju naravno, to je trebali bi očekivati dodatnu podršku Europske komisije. To bi zato bio pozitivan doprinos, jer kada se govori o izgradnji tih dviju zemalja želimo iskoristiti ona sredstva koja su zapravo na raspolaganju, ona sredstva koja u okviru programa, prije svega kohezijskih programa, mogu biti iskorištena. Isto tako sam se još sjetila još jednog e, pitanja kada govorimo o problematici vezanih uz NSA, uz podatke, kada govorimo o podacima naših građana i građanki, kada gledamo područje istraživanja, tu bismo morali uspjeti e, na adekvatan način pokrenuti projekte i isto tako sukladno tome zatražiti sredstva od država članica. Prije svega da stavimo naglasak e, što se tiče sigurnosti podataka e, u internetu. Mislim da je to vrlo važna stavka u našem proračunu. Dakle, sredstva se moraju na adekvatan način koristiti i sredstva se moraju isplaćivati kako bi projekti mogli započeti. Veselim se na suradnju s Aldom, a ove smjernice su sada na neki način nešto što će potaknuti samo raspravu, a raspravu ćemo onda e, tek moći voditi kada zaprimimo još dodatne dokumente i kada isto tako završimo rasprave unutar samih klubova zastupnika. Hvala. Thank you and thank you to Hvala i hvala i Aldi na prezentiranju smjernica. E, i ja dijelim vaše mišljenje da treba staviti naglasak na mlade ljude i na preuzete obveze koje treba platiti. Naravno, naglašavamo također i mobilnost mladih. Mi mislimo da proračunski program treba biti u skladu i na razini problema izazova u Europskoj uniji kako bi se omogućio drživ razvoj. Uvijek se govori da se treba razdvojiti e, e, emisije CO2 od rasta da bi to podstaklo razvoj e, zapošljavanja i rasta u EU, naročito za mlade ljude. Osim strategije Europe za 2020. godinu, e, trebat ćemo igrati središnju ulogu u nacrtu proračuna za 2015. godinu. To je nije nekompatibilno što se tiče plaćanja u prvom e, fazi. Treba paziti da se malo sredstava koji stoji na raspolaganju dobro utroši. Ali slažem se s vama, razina plaćanja nije dovoljna. I još jednom moram reći da ćemo se sigurno tu sukobiti s vijećem. Hvala. E, hvala lijepa, samo bih dodala nešto. E, hvala na tome što smjernice već e, postoje ja bih htjela nešto dodati E, nezaposlenost. Mislim da s obzirom na europsku situaciju ne smijemo se koncentrirati samo na mlade, već i na one starije od 55, 55 godina. E, mnogo previše takovih osoba je sada bez posla i tu možemo mnogo učiniti. Što se tiče strukturnih i investicijskih fondova, tu moramo dodati i znanost. E, tu postoje potrebe i možemo naći mogućnosti za to, na primjer na području zdravstva ili zdravstvene skrbi. Naravno, obrazovanje je meni jako važno e, i uspješno smanjivanje e, nezaposlenosti mladih. To je bilo, to bi bilo kao prvo. Veselim se već konstruktivnim raspravama. Ja, Uh, da, ja e, se slažem s prijedlozima izvjestiteljice, ali imam još jednu stvar koju bih htio dodati i tu ću vjerojatno uložiti amandman. Ono što me zaista brine jest da u ovom među odredbama novih, novog proračuna o kojem govorimo nema ništa predviđenog za slučaj životinskih bolesti, odnosno epidemija koje poču životinje životinja. Imali smo problema sa slinavkom i šapom, plinskom gripom, ptičjom gripom, svinskom gripom i tako dalje. E, to je jako e, velika svota novca i nemamo izvojena sredstva za takve slučajeve. Prije više godina razmišljalo se o mogućnostima privatnih e, e, privatnih osiguranja. Ja bih htio uložiti amandman da prije nego što se u lipnju da e, usvoji proračun da se treba pozabaviti i pitanjem izbijanja epidemija životinskih bolesti. Kolega Hvala. Ovo je zaista posebna godina. Naročito kada govorimo o proračunu Postoje dvije stvari koje me zapravo brine u ovom proračunu. Ove godina će e, povezati odnosno predstavljati premošćivanje između dva saziva parlamenta. I kad se radi o višegodišnjem financijskom okviru, i kada gledamo u kojim e, rokovima se moraju usvojiti pojedini programi zajednice. Ja dakle mislim da jedan od prvih zadataka mm, odbora za proračun novog saziva parlamenta odmah nakon izbora da će biti veliki pritisak na Europsku komisiju kako bi odobrila na vrijeme ove programe te da se ne dogodi da prođe eh, godinu, godinu i po dana tog financijskog perioda gdje eh, jednostavno nismo na vrijeme uspjeli sve odobriti. Nadam se da ćemo izbjeći da to traje godinu i po dana, jer dobar dio problema koje smo vukli za sobom su problemi koji su došli zbog toga što je E, su izvršna tijela zakazali, ne samo izvršni odbori. Ponekada je e, to i zbog kašnjenja e, samih zemalja članica. Drugo, oko čega bih molio izvjestiteljici da se time pozabavi. Kada se izabere novi parlament, Dakle, u okviru odbora za proračun trebali bismo e, raditi na uočavanju gdje su problemi plaćanja. To je bila izvrsna inicijativa i to je dalo puno e, kredibilnosti Europskoj komisiji i to je i olakšalo usvajanje izmijenjenih i dopunjenih proračuna krajem godine. Prema tome trebamo ponovno početi sa ovom specijalnom postupkom analize sustava plaćanja. Ne znamo tko će biti predsjednici i koordinatori odbora za proračunski nadzor, ali jako je važno da naša izvjestiteljica e, bude na tim sastancima zbog kontinuiteta jer su na tim sastancima se omogućilo da se ipak izbjegne ova izuzetno složena situacija koju smo imali krajem godine i to nam je omogućilo da se na kraju plaćanja izvrše. Kolega Hajder, izvolite. Evo, samo kratko. I odgovorit ću vrlo brzo jer ovo je samo kratka razmjena mišljenja i nemamo puno razmimo iroženja u mišljenju. Ja se nadam da ćemo se u svim klubovima zastupnika odlučiti za e, amandmane i pokušat ću što više moguće ukluditi vaše amandmane. Iz ovoga što sada posjedujemo e, mogu reći da sam, bih se odlučila da je izvješće bude relativno kratko, 3-4 bitna dijela, svatko mora, može uložiti amandmane, ali ne smiju se gubiti u detaljima, o pregovorima, programima i tako dalje, jer ponavljam, to je nešto čime ćemo se baviti cijelo vrijeme dok budemo raspravljali o proračunu. Što se pak e, komisije tiče, moramo vidjeti koji su nam prioriteti. Uglavnom se svi slažemo. Slažemo se s Angelikom što se tiče nezaposlenosti. Ne samo mladi koja je ogromna već i nezaposlenost e, seniora, osoba starih od 55 godina, to je zabrinjavajuće. Moramo raditi e, puno na pitanjima održivog gospodarstva, o tome smo već puno e, razgovarali, tu imamo konsenzus i tu je sve jasno. Moramo to reći kako bi Europska komisija uzela u obzir naše prioritete a onda 4. lipnja da predstavi e, projekt proračuna. To će biti složeni period jer ćemo biti usred predizborne kampanje. Europska komisija morat će dakle odgoditi e, predlaganje e, proračuna. Što se tiče Salvatore Garige, E, mogu reći da smo imali dovoljno argumenata i podataka da bismo vijeću e, trebali pokazati da je važno izvršiti ova plaćanja, da to nije nešto što smo mi tek tako izmislili. U što samih termina tiče, ne znam kada ćemo sve ovo usvojiti na odboru za proračun, jer imamo probleme s datumima. Ja bih htjela da to usvojimo u ožujku. Jer e, e, nakon toga me više neće biti jer sam u drugom stanju kako bi se situacija još više komplicirala. Da ne samo izbori, različite izmjene i promjene, a ja ću osim toga i e, roditi. Pa čestitamo vam. Idemo na točku šest dnevnog reda. Hvala lijepa predsjedniče. Kao što sam rekao na sastanku koordinatora, ja ovdje ne bih puno dodao Neću davati sada smjer, smjernice, e, govorit ću se o, o procjenama e, Ideja je sljedeća. Željeli bismo e, izvještaj o procjenama predstaviti u ožujku i stoga trebamo jedan brzi postupak. I ako se to prihvati, onda ćemo e, nastaviti sa e, izvješćem e, generalnog direktora u Strasburu i onda ćemo koristiti uobičajeni postupak. On će biti skraćen i tu trebamo još dodatne napore e, od strane uprave. I e, tajništva e, odbora za proračune trebamo prijevode dokumenata Mm, smatramo da će nam postupak dozvoliti da to završimo u ožujku. Imamo dodatne probleme s, sa prilagodbom plaća. To se e, sada nalaze u rukama odbora za pravosuđe. Gospodin Lamasur je zamoljen da nam dade e, informacije o stanju stvari. da vidimo kako stoji sa mogućnošću sporazuma do 2015. Koliko još e, treba predvidjeti, koje prilagodbe u plaćama treba poduzeti, e, to jest koje su su prilagodbe već izvrše 11. do 2013. Zatim imamo stranu institucija koje smjernice mora dati komisija za povećanja. Imamo i izvješće glavnog tajnika. E, to ćemo dobiti nakon, to će doći u veljači. Tu ćemo do, dobiti glavne smjernice i reakcije političkih skupina. Gospodine predsjedniče, da potpuno se slažem sa izvjestiteljem da trebamo nastojati da se postupak završi u ožuku, ako je to moguće. Ja bih e, samo nešto e, rekao o točnosti. Točnost mora biti e, naš prioritet, a ne brzina. Moramo si dozvoliti dovoljno vrijeme, uprava mora imati dovoljno vremena da pripremi odluke i tu ne smijemo stavljati naglasak na brzinu što se tiče cilja u ožujku. Mm, htio bih to primijetiti, da, mm, oprez prije brzine. E, ovo je vrlo osjetljiv dosije, vrlo osjetljiv dokument, e, nalazimo se u izbornoj godini. E, tu će mm, biti mnogo ideja što bi se politički moglo poduzeti e, kako se možemo kritički pozaviti, pozabaviti proračunom. Um, mi smo se uvijek držali e, blizu e, stope inflacije i mislim da je to bilo dobro. Nadam se da će nam to i u, u budućnosti uspjeti. Nadam se da ćemo tu moći djelovati u tom smjeru. Hvala. Hvala predsjedniče. Mislim da e, opći pristup mora biti da nastavimo s dobrim radom. E, imali smo radnu skupinu koja je e, identificirala uštede na učinkovitosti. Naravno, ne želimo preveliku brzinu pri rješavanju plaća, naročito u izbornoj godini. E, mislim da će rasprave ići polako. Druga stvar ko moramo pojasniti, to su pregovori između glavnog tajnika i, i savjetodavnih odbora. E, vidjet ćemo kakav će tu biti napredak, e, suradnja pri prijevodu tu moramo imati, e, govori se o uštedi od 20 e, milijuna eurova. E, radi se i o istraživačkom radu, knjižnici i tako dalje. Vidjet ćemo kako to napreduje. Postoje sporat, sporno je kako će, koji će biti proračunski učinci toga. Nadam se da ćemo E, mi e, ustrajati na svojem stajalištu i nadam se da ćemo dobro surađivati sa novim izvjestiteljem i izvjestiteljem u sjeni. Mm, htio bih vas podsjetiti da je proračun za 2015. E, imamo period prije i iza e, izbora. Imat ćemo nove članove nakon izbora. E, kad vidimo kako stvari stoje nakon izbora, postojeće nove potrebe i novi prioriteti. Prema tome ne, ne želim davati smjernice već ići direktno na procjene, a to će rezultirati dubljom raspravom o potrebama u drugoj polovici godine. Vrlo je važno da surađujemo s našim kolegama na tom području. Točka 7. E, izvještaj o inicijativi koja se tiče e, lekcija e, pregovori sa o višegodišnjem financijskom okviru 2014. 2020. Načelo ovog izvješća je odlučeno u kontaktnoj skupini koja je pratila pregovore o višegodišnjem financijskom e, okviru. Cilj nije e, da e, se raspravlja o srži ovog okvira, već da izvučemo lekcije o kretanjima stvari da vidimo koje su nas stvari razočarale i što možemo očekivati u, u smislu e, Lisabonskog sporazuma. E, e, rasprava koju smo imali o o očuvanju naših mogućnosti, našeg E, e, nadležnosti su odlučivanja. E, nastojali smo napraviti izvješće koje se fokusira na ovu problematiku. To je nešto što možemo predati sljedećem parlamentu, možemo mu dati nekoliko elemenata koje mora imati na umu i koje može primjenjivati pri e, e, srednjeročnoj reviziji koji je bio dio našeg sporazuma sa vijećem. Mi smo tu obradili nekoliko političkih aspekata. E, žalimo čisto proračunski pristup od strane vijeća, a ne nemamo na umu eh, odluke samog vijeća o eh, dodatnim sredstvima kad eh, radimo na nacionalnom mm, nivou onda uzmemo u prvom redu potrebe i na tome gradimo proračun mi smo također imali kritičku evaluaciju rada koji smo im, suradnje sa vijećem jer smo imali e, redovne raspravne, ali one su bile neformalne. E, čim je rasprava postala, došla na razinu e, Europskog vijeća, onda nismo bili prisutni, tu više nismo bili prisutni. Prema tom vraćamo se na institucionalni aspekt to je već spomenuto, naš e, naša moć suodlučivanja treba biti zaštićena, a do sada e, se to ostvarivalo samo djelomično. E, vijeće nas je tu ograničavalo i mislim to, da to nije u skladu sa ugovorom o funkcioniranju Europske unije. Mislim da je naša eh, ovlast suodlučivanja vrlo važna i moramo je zaštititi. Eh, odluke vijeća su bile zaista konačne odluke eh, a u kojima parlament nije sudjelovao. U trećem dijelu smo dali nekoliko e, indikacija o načinu e, provedbe višegodišnjeg financijskog okvira. Mislim da je najvažniji e, aspekt toga da sljedeći parlament mora se obvezati E, da će zajedno sa komisijom e, raditi e, reviziju a da neće biti spušten na nivo samo nekih pregleda, neformalnih pregleda. Mislim da je to glavna prepreka naše suradnje mislimo da treba pocrtati važnost da vlastitih sredstava i i vlas, ulozi vlastitih sredstava u fondovima moramo lancirati neke elemente za sljedeći višegodišnji financijski okvir kako bi vlastita sredstva imala važniju ulogu u financiranju kao što je to predložila komisija. E, govorimo o, naravno o, okviru 2014. 2020. Ono što predlažamo Cilj je da imamo amandmane prije desetog veljače. E, e, odbor će se sastati 12. veljače e, i izvješće će onda biti raspravljano u, prije izbora ili u veljači ili u ožujku. Helga ima riječ. Hvala lijepa. Mi ćemo konstruktivno raditi na izvješću, ali čak i ako imamo mnogo točaka da kritiziramo vijeće i njegovu nespremnost da pregovara o boljem dogovoru, um, uvijek se vraćamo na istu stvar E, pitamo se kako je naše ponašanje, naša spremnost da se borimo. Ne možemo uvijek kriviti vijeće. E, e, Ima li smisla da govorimo uvijek o naučenim lekcijama? Mislim da je to koji puta i pretjerano i besmisleno. Hvala predsjedniče. E, u prvom redu e, poznato je da e, uvijek glasam za resurse, ali mislim da 85% sredstava ne smije dolaziti od doprinosa država članicama. Kod, kod Margarete Thatcher smo i vidjeli da to nije uvijek dobro. Vlastita sredstva E, uvozne carine Europske unije su igrala glavnu ulogu, a ne doprinosi država članicama. Već smo e, onda imali argument ko će plaćati što. 85% doprinosa od država članica nije e, argument za sustav vlastitih sredstava. Države članice se moraju obvezati ali onda E, kad imate vlastita sredstva onda to nije problem. E, ja se slažem sa Helgom, možemo žaliti stavove vijeća, ali kad bi e, parlament rekao ne, onda bi to bio učinkovit instrument. Vijeće uvijek zna da ćemo mi popustiti na kraju koju god e, obvezu preuzme e, komisija e, moramo uzeti u obzir stvarnost. U, ako je 2016. samo jedna država članica protiv, onda ne možemo ništa učiniti. Nisam optimističan što se tiče promjene možemo samo reći ne i onda će vijeće postupati. Nema drugog načina, nema e, blagog uvjeravanja. E, e, mislim da trebamo inzistirati 2019. imamo za to šansu da imamo petogodišnji višegodišnji financijski okvir onda će novi parlament to imati pred sobom. Hvala lijepa. Vaši komentari koje smo ovdje čuli vrlo je korisno e, da pogledamo prošlost e, i vidimo što možemo naučiti iz prošlosti e, na području višegodišnjeg financijskog okvira. Ja sam sudjelovala u diskusijama i glasovat ću naravno i o amandmanima. Mislim da je sada malo kasno za to nemamo mogućnosti da poboljšamo ovaj e, vrlo loš e, višegodišnji e, financijski okvir koji ne čini uslugu građanima Europske unije. Jan Molden i Jan Kripol su već identificirali neke od problema i slažem se s onim što su rekli E, o vijeću. Po prvi puta smo imali e, mogućnost da sudjelujemo u višegodišnjem financijskom okviru. Nismo to učinili dovoljno što se tiče vlada i država članica. oni su uh, podijeljeni u dvije velike političke obitelji koje su predstavljene i u Europskom parlamentu. Uh, ove političke obitelji uh, vrše pritisak. I možda sam malo um, preoštra što se tiče mojih kolega. Nismo vidjeli e, veliki napredak u pregovorima. Izgleda da e, e, sve političke skupine izražavaju volju da ne popustimo pred pritiskom vijeća. Ali stvari onda idu drugačije. Mislim da je stvarno važno i da ne smijemo reći samo mea culpa ako u budućnosti budemo radili na isto, isti način u pregovorima. Ako dođe do revizije višegodišnjeg financijskog okvira u srednjem roku, nikad nećemo moći e, nadoknaditi ono što smo izgubili i, nećemo moći ispraviti pogreške koje smo učinili na početku. E, stoga mislim da je dobro da identificiramo e, greške, ali to je besmisleno kad se e, radi o ovom višegodišnjem financijskom okviru. Izgubili smo veliku šansu, na, e, moj klub je bio e, protiv toga, ali dvije glavne političke skupine su bile za. Možda to neće biti slučaj u sljedećem sazivu parlamenta. E, da smo bili energični i imali bismo bolji višegodišnji financijski okvir. Budući da niste bili prisutni Predstavio sam vas, ali tek ću vam sada predati riječ, izvolite. Hvala. Ne radi se tu o izlaganju, mislim da je to svim kolegama dobro jasno, no samo neke primjedbe na ono što sam upravo čuo. Smisao ovog izvješća. Smisao tog izvješća nije da analiziramo rezultat višegodišnjeg financijskog okvira, jer stvarno možemo imati različite procjene već prema političkim linijama, ili e, prema drugim faktorima. Ideja ovog izvješća jest da na koncu sugestiramo gdje su bile glavne prepreke tijekom pregovora koji su bili najveći problemi i da zatim u idućim pregovorima možda uspijemo to poboljšati. Neke od tih pitanja smo uspješno svadili, na primjer, Mislim da smo dobro pripremili pregovaračku kutiju i e, u siječnju smo uspjeli nešto zatvoriti, a zatim je sad, kasnije Europski parlament odlučio ipak otvoriti tu kutiju. Sljedeći put to ne smijemo napraviti u zadnjem trenutku, moramo biti jasni. Mislim da nam ovo iskustvo što se tiče vijeća e, jasno e, naznačuje da moramo reći vijeću da to nije prihvatljivo. Što se tiče e, klauzule, prijelazne klauzule, to je nešto što je vrlo važno, prije svega kada govorimo o srednjoročnoj reviziji. Govorimo tu o mogućnosti da izradimo nacrt sporazuma oko toga kako se treba pregovarati proračun sa vijećem. Jer, kakav god rezultat bio, činjenica je da smo imali vrlo kratak rok za pregovore sa vijećem, jer jednostavno prije toga vijeće nije htjelo stupiti u pregovore imali smo potpuno krivi pristup. To je opet nešto što ovdje želimo odraziti. Vijeće nikad nije razgovaralo o politikama, a mi smo započeli upravo s tim i mislim da je to bilo dobro iskustvo parlamenta, da, imamo, da smo imali e, odbor ŠUR, da smo imali preliminarni rad e, prije samih pregovora s vijećem smisao ovoga je da kako možemo potaknuti vijeće da, da pokrene pregovore o politikama, ne samo o brojkama. Dakle, to su one teme koje moramo pokriti i to su ona pitanja na kojima moramo naći odgovore, te tako možemo e, govoriti o idućim pregovorima, bilo da se radi o sredoročnoj viziji ili o idućem višegodišnjem okviru i načinu na koji se time trebamo e, nositi. Imali smo sad ovo novo iskustvo sa pripremnim radom, sa odborom SURE. Dakle, kolege mislim da će ovo doista biti od velike pomoći da tu možemo zabilježiti naše iskustva, iskustva parlamenta, budući da su to bili prvi pregovori nakon, prema Lisabonskom ugovoru o višegodišnjem financijskom okviru. Ne, nije, ne radi se tu o tome da kažemo da je rezultat dobar ili loš, ja mislim da nit, se nikome neće sviđati rezultat, ali pitanje je jesmo li trebali blokirati cijeli postupak, sada mislim da nije vrijeme za tu raspravu. Ovo bi trebalo biti korisno za sljedeći put i mislim da je to ono što trebamo uključiti u izvješće. Stoga e, se veselim amandmanima kolega koji će ići u tom smjeru. Naravno imali smo i tu i sudjelovanje, imamo tu i sudjelovanje odbora AFKO, pa ćemo vidjeti što će taj odbor nam poslati. Nadam se da nećemo imati dugu raspravu o unutarnjem postupku jer nemamo vremena za to. Ako želimo dovršiti ovo i ako želimo glasovati to na toj plenarnoj sjednici. Stoga molim kolege da se doista usredotoče na ono što možemo savjetovati sljedećem savezu parlamenta na osnovu našeg iskustva, dakle što je bilo dobro i loše, umjesto da sada vršimo procjenu pregovora u vezi s višegodišnjem finanskom okviru. Izvolite, sljedeći govornik. Sad ću malo reći nešto o onome što rekla Alde. Mislim da ona napravila krivu procjenu. Ona je okrivljavala tri najveća kluba zastupnika za loš rezultat. Ja mislim da je to doista kriva analiza. Pozadina je, kao što svi znamo, gospodarska kriza i e, posljedice, političke i gospodarske posljedice krize na države članice. Ja sam u potpunosti uvjeren da se o tome radi koji izbor triju velikih klubova zastupnika je mogao ići u tom smjeru da se blokira da se blokira cijeli postupak. Ja mislim da to doista ne bi bio pravi način. Kada smo u lošim vremenima, kada nemamo gospodarski rast, kada se zatvaraju poduzeća, što se onda radi sa sindikalistima? Pa ne ide se u borbu za višu plaću, rješavaju se druge stvari, više kvantitativne stvari, radne uvjete, radno vrijeme i tako dalje. To je ono što smo pokušali napraviti. Onda zatim se vraćamo u bolje vrijeme gdje ćemo moći imati zahtjeve za više plaće i gdje će se zatim moći stupiti u štrajk. Doista mislim da bismo bili izgubili više kada e, bismo izabrali kada bismo bili izabrali tu strategiju nego ovaj način stvarno smo postigli puno kvalitativnih poboljšanja. Usredotočili smo se na stvari poput fleksibilnosti, plaćanja, srednjoročne revizije, politike i niz drugih pitanja. Mislim da je to bila jedna razumna stvar koju smo mogli napraviti. Ono što sada naravno moramo vidjeti je što ćemo učiniti idući put. I mislim da je to iznimno važno. Stvarno smatram da ono što trebamo razviti da su to argumenti koji smo imali o europskoj dodanoj vrijednosti. Moramo jasnije dokazati državama članicama da je jača Europa u područjima poput istraživanja i razvoj, infrastrukturi, politikama veznih uz gospodarski rast i stvaranje radnih mjesta, da je to nešto gdje postoji mogućnost da Europska unija daje svoj doprinos, da tu postoji potencijal, da se to može proširiti čak i na e, druga područja gdje možemo imati gospodarsku korist, e, mogućnosti uštede. Ja sam i član odbora za vanjska pitanja. Mislim da je doista smiješno način na koji se mi obhodimo prema, na primjer, službi za vanjsko djelovanje. Sada ćemo uspostaviti novu zajedničku vanjsku službu Europske unije. To bi iz političkog gledano trebala biti predstavljati korist državama članicama. To bi im trebalo donijeti uštede, ali oni to ne rade. Na, baš naprotiv, oni izgleda povećavaju broj zaposlenika u svojim vanjskim službama jer im sad trebaju službenici koji će provjeravati rad službe za vanjsko djelovanje Europske unije. Dakle, to je čista glupost. Postoje niz administrativnih područja gdje doista možemo poboljšati suradnju na razini Europske unije. Mislim da možemo tu učiniti više. Možemo stvarno razviti našu argumentaciju, dakle koja prioritetna područja su ona koja će biti iznimno korisna za države članice koja bi im pomogla poboljšati njihovu situaciju, dakle politički gledano za Europsku uniju, a istovremeno ojačati njihov proračun. Stoga napravimo puno preliminarnog pripremnog rada i moramo utjecati na naše klubove zastupnika kako bi oni imali, možda ne, možda ne veći, ali bolji uspjeh u sljedećoj e, borbi za proračun. Samo kratko. Spomenuli, e, ja sam se ispivila onome što rekao Jurgen, moramo razmisliti o tome, ali to ne možemo nigdje zapisati. Možemo samo razmišljati o to i vidjeti kako ćemo to pretočiti u djelo. Dakle, kako ćemo pridobiti većinu vijeća da se pozabave sadržajnim pitanjima politika Europske unije. I zatim isto tako razmisliti o financijskim posljedicama. Kako ćemo to uspjeti? Mislim da je to jedino što možemo napraviti. Mogli bi održati još sedam seminara o europskoj dodanoj vrijednosti, ali ako se vijeće time ne pozabavi, onda to neće imati nikakve koristi. Također sam pod utiskom da nacionalni kolege mogu biti samo do ograničene koristi po tom pitanju, jer oni imaju, to je moja osobna interpretacija što se tiče našeg rada u proteklih deset godina, barem u proteklih deset godina, da oni također ne uspijevaju držati kontrolu nad svojim vladama. Oni se uvijek prave kao da imaju tu kontrolu, ali nitko ne vrši nikakav pritisak, nitko ništa ne pokreće, baš suprotno se događa. Imam dojam da oni zabravljaju da su zastupnici parlamenta, barem oni koji zatim dakle mogu djelovati u obliku vladajuće koalicije, takav barem slučaj kod mene u mojoj državi. Mislim da bismo ovdje podhitno trebali naći drugačiji pristup kako bismo promijenili svijest u vijeću. Ali e, time ne želim reći da ja znam kako ćemo to moći napraviti. Ispričavam se. Ne želim produljiti ovu raspravu, u današnju raspravu, jer naravno to je samo inicijalna rasprava o ovom izvješću i sigurna sam da ćemo imati još i kasnije, u kasnijoj nekoj fazi, e, mogućnost izraziti naše mišljenja o ovim pitanjima. Ali ja bih dodala nešto onome što sam rekla već prije. Sada kada sam e, čula e, gospodina Ferma i Jute, ja imam visoko poštovanje prema mojim kolegama, no čini mi se da je gotovo nemoguće ne raspraviti o sadržaju okvira kada raspravljamo obliku u kojem su se odvojili pregovori. Ne možemo razdvojiti to dvoje. Ne možemo razdvojiti, odvojiti ciljeve koje smo si postavili iz političke perspektive i zatim raspraviti samo o metodologijama kojim želimo postići te ciljeve. To se jednostavno ne može odvojiti. Pogotovo ako želimo imati jasnu poziciju prema vijeću. Ne možemo razdvojiti metodologiju koju smo koristili od ostalog. To je barem naše gledište. I iz te perspektive ću ja i dalje nastaviti s iznošenjem moga mišljenja. Moje mišljenje se nije promijenilo. To nije samo krivica država članica, iako ja mislim da oni nose veliku odgovornost e, za ove neuspjehe. Moja država je među njima. na kada se radi o znanstvenom istraživanju. Sigurno to nije prioritet za moje, moju državu, barem ne za sad. No, ipak ako pogledamo ove protekle natječaje za, na primjer, e, neka područja doista rezultati su katastrofalni. Mi uopće nemamo dobre prognoze. Mislim da je sada bitno da barem jedna država članica izrazi svoju volju da revidiramo neke od ciljeva u višegodišnjem financijskom okviru. Ako pogledamo Njemačku ili, ili druge snažne države u Europskoj uniji gdje imamo koaliciju između e, demokrata i e, socijalista, stvarno mislim da ne možemo biti optimistični kada pogledamo u budućnost ako imamo tako teške i opsežne političke ciljeve koje ne možemo razdvojiti od onoga kako su se odvijali pregovori. Samo jedna rečenica za razmišljanje. Naravno da imamo različite interpretacije rezultata pregovora i onoga što je bilo moguće. Ja znam, a i drugi su rekli možda taj rezultat nije dobar, ali to je najbolje što smo mogli postići. Mislim da uz ove navedene okolnosti kada pogledamo više država članica, jasno je da veći i odživi proračun za investiranje bi naravno bilo bolje rješenje. Trebamo biti strogi po tom pitanju i trebamo jasno reći državno članicama da je u njihovom interesu koristiti europski proračun u te svrhe i pokazati ljudima, građanima da je obogaćujuće ako svi surađuju. Mislim da bi to bio bolji pristup i u tom smislu onda bi smo mi mogli biti i manje stroži. Andrew Duff je sljedeći govornik. Da, zadovoljstvo mi je biti ovdje. Ja sam izvjestitelj u odboru AFKO o ovom, ovoj temi i rado bih izvukao neke pouke iz postupka za razliku od samog sadržaja e, kojeg imamo kao ishod pregovora o višegodišnjem finanskom okviru i e, o dogovoru o vlastitim izvorima sredstava. Uz dužno poštovanje prema postupku mislim da postoje dva aspekta koje bismo trebali promisliti. Kao prvo, što se tiče poslovnika samog parlamenta i tu bih i samog sebe zapitao trebamo li jasnija pravila ili pak posebna pravila za samo vršenje pregovora ili se jednostavno trebamo osloniti na pravilo broj 70 i tako dalje. Kao što smo to činili do sada. Trebamo li lisabonizirati pravila, što to jest poslovnik na temeljem našeg iskustava kojeg možemo izvući iz pregovora o višegodišnjem financijskom okviru sada, dakle nakon. A druga stvar koju bismo trebali razmisliti je kada radimo nacrt nacrt eh, za buduću reviziju ugovora, neku vrstu kataloga. Želimo li se sada izjasniti o promjenama pravila na koje se donoše odluke pod ugovorem. I tu mislim da odbor AFKO ima pod pravilom 50 status pridruženog odbora sa ovim odborom što se toga tiče. Ja ću raditi najbrže što mogu. Bio bih zahvalan e, da mi predsjednik odbora za proračune kaže kada taj odbor završi svoj posao. Kao što znamo, vremenski kalendari su dosta kratki, no ako bilo koji član odbora mi se želi obratiti što se tiče ovih dva pitanja koje sam postavio. Ja bih bio vrlo zahvalan i vrlo ću rado razmijeniti mišljenja. Naravno, prije svega, e, to je, posebice sa izvjestiteljima. Hvala. Ja, vielen äh, Hvala gospodine izvjestitelju. Kratko bih htio reagirati na ovo što je rekao upravo gospodin Duff. Svatko od nas zna da što intenzivnije govorimo o jednoj ili drugoj e, potencijalnoj mogućnosti promjene ugovora da onda toliko više dolazi do poteškoća da igramo da idemo na ruku onima, onim državama članicama koji žele promjene ugovora, ali koji možda ne žele nužno unijeti promjene ugovore koje bi išle u prilog eh, europskom postupku integracije. I stoga moram ipak reći da ono što smo mi pokušali učiniti na temelju Lisabonskog ugovora, da je to zapravo bio djelomično vrlo uspješan pilot projekt, zato što je naše temeljno načelo bilo kako možemo taj e, posebni postupak suodlučivanja koji je novi sukladno dakle, ugovorom, kako ga možemo oživjeti i kako ga možemo interpretirati na našu korist uz donošenje suglasnosti u praktičnom dijelu, tako da na kraju ne, ne bude samo moguće dati odgovor u obliku da ili ne. U idućih nekoliko mjeseci, prije svega u novom sazivu parlamenta, bi bilo dobro da ne što se radi proračuna, nego što se radi međunarodnih sporazuma, također uzme u obzir to vrlo zanimljivo pitanje kako parlament može od početka sudjelovati u tim pregovorima i od početka moći jasno dati određene signale te na taj način pravovremeno vršiti, vršiti utjecaj na taj postupak i što više to pokušavamo e, u praksi činiti u obliku ovog spora, u obliku ovog postupka sudučivanja, e, tu vidimo da vijeće nije dobro shvatilo neke naše signale. naprimjer kada govorimo o E, skandal veznih NSA u okviru sporazuma SWIFT ili na primjer u obliku sporazuma o ribarstvu s Marokom, ali u svakom slučaju mislim da će sljedeći saziv na integrativniji način uzeti u obzir naše, naše iskustva i e, vrlo mi se sviđa ovaj način na koji je to formulirano u tekstu, na, jer to je povezano naravno sa kandidatima za povjerenike i za predsjednika komisije. Njima treba isto tako jasno reći što mi očekujemo. A mi prije svega očekujemo da Europska komisija ne izda svoje vlastite prioritete i da nas ostavi, da Europski parlament na cjedilju. A o tome se zapravo radi. Ne želim sad ući više u detalje jer ću postati dosta oštar. Taj postupak treba početi od posebnog odbora. Tamo smo imali vrlo dobru razmjenu mišljenja i tamo smo definirali naš položaj. To je, bilo, to je bio dobar početak. To je također bila jedna novost. Da, mislim da je to započelo pod mađarskim, zatim poljskim, zatim danskim pa ciparskim predsjedništvom. Taj postupak razmjene općenite razmjene sa vijećem, zatim smo imali neslužbene, zatim smo imali neslužbeno sudjelovanje na sjednicama vijeća, to je također bila novost i to je zapravo dobro funkcioniralo. Zatim su različite razine vijeća ušli u razmirice i mislim da je tu ona analiza bila dobra kada je rečeno da je vrijeme što se tiče naših ambicija, ambicija europskih parlamenta, uzevši u obzir prethodna financijska, financijske predviđanja, bila puno teža. I stoga ako sada vidimo što smo na kraju irskog predsjedništva postigli u obliku fleksibilnosti kada se uzme u obzir tako da je Europski parlament dostao vrlo tvrd što se tiče e, naknadnih izmjena i dopuna proračuna gdje jedan dio vijeća uopće ni više uzima u obzir ono što smo politički usuglasili prije. To su možda i neki postupci učenja unutar samog vijeća i mi možemo pretpostaviti da će i vijeće nešto naučiti za budućnost. Jedan primjer, kada govorimo o području e, vanjske sigurnosne politike, o nekim misijama, o pitanju financiranja, onda to neće ići izvan e, europskog proračuna i mislim da će onda neki nam početi zahvaljivati, da će početi zahvaljivati Europskom parlamentu što smo mi na temelju sporazuma i pregovora bili zaslužni za više fleksibilnosti pa i što se tiče e, neobvezujućih, e, neobvezujućeg financiranja u idućim u idućih godina, tako da se ne, može, ne mora odmah, ako za sredstva, ući u postupak revizije. Mislim da je to bio stoga postupak učenja, bio je to pilot projekt gdje mi nismo uspjeli osvajati sve što smo se zadali, ali uzavši u obzir odgovarajuće okolnosti, postoje zanimljive pouke koje možemo izvući kako možemo napredovati, u budućnosti. Gospodin Maldar je određene stvari već spomenuo i mislim da će mnogo toga ovisiti o novom sazivu Europskog parlamenta, dakle kako će se Europski parlament e, obhoditi sa novim sazivom Europske komisije i zatim kako možemo popratiti taj postupak, kako možemo iskoristiti taj postupak u ovom obliku u kojem ćemo to sada definirati i kako će i nova Europska komisija doista izvršiti svoje dužnosti. A naravno iskoristili su tako i ovo razdoblje od pet godina na onaj način kako smo mi to si zamislili i zadali već od prije. Mislim da postoji niz možemo reći gradilišta u idućih 5 eh, do 7 godina gdje će Europski parlament moći zahtijevati i onda i realizirati dosta onoga što smo morali napustiti zbog okolnosti u tom, ten, u tom trenutku. Hvala. Hvala lijepa. Prije svega bih htio nešto reći e, vezano za pitanje Andrewa Dafa o e, saslušanju tajništva komisije. namjeravamo glasati o tom izvješću 6. ožujka. Oba su tajništva, ako se ne varam, e, u e, sprezi dogovorit će se oko vremena. A E, izvjestelj je na raspolaganju za raspravu i da vidimo na koji se način možemo dogovoriti. Približit ću ovdje dvije primjedbe, jednu Jana Moldera o petogodišnjem periodu kao periodu tog prvobitnog sporazuma, ako se dobro sjećam. I e, možda bismo mogli čak i tražiti od predsjednika komisija to napravi i da će sljedeći prijedlog biti da to bude na pet godina. A e, još jedna stvar e, o kojoj je govorio i Andrew jest da razmislimo na koji način možemo ta dva elementa uključiti. Sjećam se da se amandmani moraju uložiti do 10. veljače, nova razmjena mišljenja na osnovu tih amandmana 12. veljače i onda glasanje 6. ožujka, ali moramo se još o svemu dogovoriti s odborom AFKO. E, da li se još nešto treba dodati jedan kratki komentar e, prijevod e, po zahtjevu mislim da e, projekt koji je glavno tajništvo dalo moramo pažljivo pratiti izvješće treba po, u potpunosti prevesti na sva 24 jezika. E, amandmani u odborima će se e, prevoditi prema profilu odbora. E, jezici koji su prisutni u odboru. Ako neko traži prijevod onda to treba tražiti od uprave. To neće ići automatski. E, u tom smislu ćemo vidjeti hoće li se to stvarati probleme ili ne. Ja bih jednostavno rekla pokušajmo to i ako ne, ne budemo imali e, problema fino štedjet ćemo ako ih bude onda ćemo e, drugačije postupati jer zastupamo više jezičnost. Ja Ivan. that is a good point again. To je dobro što ste rekli, ima smisla. Moramo vidjeti kakva je situacija s ovim prijevodom na zahtjev. E, govorimo o tome da treba rad odbora biti e, biti transparentno. Jedna druga stvar, napravili smo ad hoc radnu skupinu e, koja je trebala biti dakle a sada je ona prelasana u stalni u radnu skupinu. Što mi o tome mislimo? Ja, mene su zamolili da radim kao izvjestiteljica u radnoj skupini smo rekli da ćemo zadržati skupinu u, u odboru za proračune to je bila i želja odbora i ured e, se nije tome usprotivio do sada vidjet ćemo kako će to ići u sljedećem sazivu na početku saziva ćemo to još jednom raspraviti. To je bilo pozitivno e, jer e, smo onda e, smo mogli rano dobiti podatke i o njima rasprave. O tome će odlučiti kolege iz novog saziva kako žele s tim postupiti. Zapravo vaše pitanje je pitanje za sljedeći saziv parlamenta. Možemo li sada zaključiti s ovim sastankom? Još uvijek nam prostaje sas, moramo održati sastanak koordinatora. Naš će e, sljedeći sastanak e, biti 12. i 13. veljače. Sada smo još u dosta ranoj fazi, dakle za sastanak koordinatora molim da ostanu prevoditelji e, iz e, kabina e, u, sa onih jezika na kojima imamo koordinatore. Hvala.